Okay. Mr. Gospodin Deva nije na raspolaganju jutros. Htjela sam mu dati riječ, ali ga nema. Evo, dopustit ćemo da ostali zauzmu mjesta pa ćemo započeti. Ako niste bili jučer ovdje. Znajte da ćemo prekinuti sastanak u 11.30 zbog svečne svečanosti obilježavanja potpisivanja ugovora iz Rima. Dakle, svi ćemo se uputiti u vječnicu u 11.30, a u 17.30 imamo zajednički sastanak sa odborom za proračun i odborom za vanjske poslove o fondu za vanjska ulaganja i to će se održati u većoj prostoriji. 4 kve 2 Ali to sve piše na dnevnom redu. Dakle, u 17.30 ćemo biti u prostoriji Pučana. Dakle, 2 kve 2 Molim vas da provjerimo radili kartice, otvoram glasovanje.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 za odbor za nadzor proračuna. Ja sam i fond za vanjska djelovanja, ja sam Europske unije, EIB-u i gospodin Venta ima riječ. Kolega Đađe je ovdje, ali imali smo jedan problem sa glasačkim karticama, ali sad je riješeno, možemo započeti. In two minutes, so we can, we can add you in until we get your card appears. Yeah, so Sekretar Tajništvo će vas e, dodati, pribrojiti. na redu. Možemo započeti sa glasovanjem. Počinjemo sa amandmanom 11. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 12. za? Protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo. otvoran glasovanje. And we're adding an EPP. Has everyone voted? Zatvoram. Odbija se. Trinaest amandman za, protiv, suzdržani odbija se. Amandman dva za, protiv, suzdržani odbija se. Amandman 14 za. They're not shaded, no. Okay, we then move, move to amendment 18. All those... Ne, 18 za, protiv, suzdržani, provjera. Amendment 18 je glasovanje. Everybody voted. Zatvoram. Odbija se. Amendment 19 za, protiv, Suzdržani? Provjerit ćemo. Otvoram glasovanje, amandman 19. Has everybody voted? vote is closed. Zatvoram. Odbija se. Amandman treći za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis jedan za, protiv, suzdržani, usvoja se. Amandman 1 za, protiv, suzdržani, usvoja se. Ne, provjerit ćemo amandman broj 1 ili prvi. Zatvaram. Odbija se. Vrlo jasno. Ispričavam se. Deveti za. Protiv. Suzdržani. usvoja se. Deseti za protiv, suzdržani, provjerit ćemo, otvoram glasovanje. Closed. Zatvoram. Usvaja se. Hmm? Opinion? We have to vote the final opinion, yes. Yes. So we're going to do the vote the opinion by roll call. Ajmo o cijelom mišljenju, otvoram glasovanje. Has Zatvaram. Usvaja se velikom većinom. Čestitke izvjestitelju u odsutnosti. Točka broj 9, to je drugi dio ovog paketa o Europskoj investicijskoj banci. Gospodin Deva je opet bio izvjestitelj za mišljenje. Prvi 59 i 58 identični koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 1 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 14 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 2 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 16 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 70. za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. Amandman 70. otvoram glasovanje. Zatvaram. is closed. Zatvoram. Odbija se. Dobro da smo provjerili. Amandman 71. za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. Otvoram glasovanje. Vote is closed. Zatvaram. Odbija se. 72. za. Protiv. Suzdržani. Provjerit ćemo. 72. Otvoram glasovanje. Has everyone voted? Vote is closed. Zatvaram. Odbija se. 73. za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 75. za protiv, suzdržani, odbija se. 76. za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo 76. otvoram glasovanje. Has everybody voted? Jesu li svi glasovali? Zatvoram. Usvaja se. 78. za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 79. za. Protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo 79. otvoram glasovanje. Vote is Zatvoram. Usvaja se. 80. za. Protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo 80. otvoram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. 81. za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo jer svi dižu ruke u različitom trenutku. Otvoram glasovanje. Zatvoram. Usvaja se. 82. za. Protiv. Suzdržani. Provjerit ćemo. Otvoram glasovanje. Everyone voted. The vote is... Zatvaram. Usvaja se. 83. za. Protiv. Suzdržani odbija se. Kompromis 4 za. Protiv. Suzdržani usvaja se. 87. za. Protiv. Suzdržani provjerit ćemo. 87. otvoran glasovanje everybody voted? The is closed. Zatvaram, usvaja se. Kompromis 5 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 91. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Provjerit ćemo 91. amandman. Mislim da je usvojeno, ali vidjet ćemo. Zatvaram, usvaja se. 92. za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. Mislim da je usvojeno, ali je knap. Otvoram glasovanje. Zatvoram. Usvoja se. 93. za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. 93. Otvoram glasovanje. Zatvoram. Odbija se. 94. za. Protiv. Suzdržani. Provjerit ćemo. Otvoram glasovanje. Isti rezultat, mislim, zatvoram. Odbija se. Sada prelozi. da amandman 20. i 21. su povezani skupno. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 22. za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo, otvoram glasovanje. Zatvoram. Usvaja se. 23. i 24. zajedno, je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 25. za, protiv, suzdržani, odbija se. Uvodne izjave, kompromis 6 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 30 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo 30. Amandman, otvoram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. Kompromis 7 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 8 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman četvrti za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis devet, za, o, isprike, amandman peti za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. Amandman peti, otvoram glasovanje. Zatvoram. Odbija se. Kompromis devet, za, protiv, suzdržani, usvoja se. Amandman 41. za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo 41. otvoram glasovanje. Zatvoram. usvoja se. Kompromis 10 za, protiv, suzdržani, usvoja se. Amandman 47. za, protiv, suzdržani, usvoja se. Provjerit ćemo ipak 47. i otvoram glasovanje. Zatvoram. Usvaja se. Amandman 50. za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. Mislim da je ista većina. For is closed. Zatvoram glasovanje, ista većina. Kompromis 11. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 12. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 11. Za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 57. Za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo otvoren glasovanje. Has everybody voted? Vote is closed. Zatvaram. Odbija se. I kupno mišljenje poimenično. Otvaram glasovanje. Everyone voted. Vote closed. And it's carried by Zatvaram. Usvojeno velikom većinom i čestitke gospodinu Bebi. I želim zahvaliti Lili koja je posljednji dan u tajništvu naše iskućenjakinja koja se sada vraća u Italiju i hvala Tristanu kojeg nažalost nema. Tristan se također vraća u Ujedinjenu kraljevinu, radit će u Domu Lordova, a kasnije ćemo mu zahvaliti. Prelazimo sada na točka broj 10, vodeća inicijativa Europske unije o tekstilnom sektoru, izvješće na vlastitu inicijativu. Želim dati riječ izvjestiteljici prije glasovanja. Lola, želiš li što reći? Da, samo ukratko. Samo želim zahvaliti svim kolegama koji su surađivali na ovom izvješću. Naporno smo radili kako bismo postigli konsenzus. Ovo je izvješće koje je važno za živote mnogih ljudi, a nakon ovog izvješća nastojat ćemo biti što jedinstveni na plenarno jer ova tema to zahtjeva. Hvala. Imamo dosta kompromisa. Počinjemo sa kompromisom jedan koji je za, protiv, suzdržani, usvoja se. Kompromis 2 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 4 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. Otvoram glasanje, kompromis 4. The vote is closed. Zatvoram. Usvaja se. Prolazimo na stranicu broj 5, kompromis 14. Dakle, za, protiv, suzdržani. Mislim da je usvojeno, ali provjerit ćemo. Otvoram glasovanje. Everyone closed. glasovanje. Usvoja se. Amandman 185. za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo 185. i otvoram glasovanje. Zatvaram usvaja se. Kompromis 21. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 115. za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo, otvoram glasovanje. Therefore, voted, votes close. Zatvaram. Usvaja se. 116. za. Protiv. Suzdržani. Provjerit ćemo, otvoran glasovanje. Zatvoram. Odbija se. Kompromis 5, koji je za, protiv, suzdržani, usvoja se. Amandman 123. za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo, otvoram glasovanje. Zatvaram. And it's rejected. Odbija se. Kompromis šest. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 130. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 131. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 132. Za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. Otvoram glasovanje. Vote is closed. Zatvaram. Usvaja se. 133. za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Everyone voted. Vote is closed. Zatvaram. Usvaja se. Kompromis 7 za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Kompromis 8 za, protiv, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 9 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 10 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Stranica 12, amandman 155 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Vote closed. Zatvaram, usvaja se. Kompromis 11 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 12 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo kompromis 12. Has everybody Zatvaram. Usvaja se. Amandman 170. za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 171. za. Protiv suzdržani. Provjerit ćemo. 171. Otvoram glasovanje. Zatvoram. Da, usvaja se. 172. za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 174. za. Protiv. Suzdržani. Provjerit ćemo. 174. Mislim da je usvojeno, ali ipak Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. Kompromis 13 za. Protiv. Suzdržani. Provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. Amandman 175. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 180. za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. Otvoram glasovanje. Zatvoram. Usvaja se. 182. za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. Otvoram glasovanje. Zatvoram. Odbija se. 86. i 7. zajedno otvoram glasovanje. Ispričavam se, tko je za, protiv, suzdržani, no ipak ćemo provjeriti, otvoram glasovanje. Zatvoram. Odbija se. Dobro da smo provjerili. Uvodne izjave, amandman 21. za, protiv, suzdržani, Provjerit ćemo otvoran glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvoram. Odbija se. 22 za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo. 22. amandman, otvoram glasovanje. Zatvoram. Usvaja se. 24. za, protiv, Suzdržani? Provjerit ćemo. Otvoram glasovanje. Zatvoram. Odbija se. Dvadeset treći za. Protiv suzdržani, provjerit ćemo. 23. Otvaram glasovanje. Zatvoram. Usvoja se. 25. za. Protiv. Suzdržani. Provjerit ćemo. Otvoram glasovanje. Zatvoram. Odbija se. 26 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo i to. 26, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 27, glasovanje je u dijelovima. Prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, provjerit ćemo 27. Drugi dio, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se 28 i 83. Glasujemo zajedno. Identični su za, protiv. Suzdržani provjerit ćemo 83. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se velikom većinom glasova 29 za, protiv, suzdržani, usvaja se 30 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo broj 30, otvaram glasovanje, mislim da će biti usvojeno, zatvaram glasovanje, da, usvaja se, 31 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo 31, otvaram glasovanje, zatvaram glasovanje, usvaja se, 32 za, protiv, suzdržani, usvaja se 33 za, protiv, suzdržani, usvaja se 34 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo 34. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se 35 za, protiv, suzdržani, usvaja se 36 za, protiv, suzdržani, provjera. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Kompromis 15. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 44 za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 16. za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 51 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 52 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 53 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 54 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 55 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 56 za, protiv, suzdržani, provjera. 56, otvaram glasovanje. Mislim da se odbija. Zatvaram glasovanje. Da, odbija se. Kompromis 17 za, protiv, suzdržani, provjera. 17, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Jasno je da je usvojeno velikom većinom glasova. Pučani su pokazivali prstom prema dolje, pa su onda digli ruku, nije mi bilo jasno, ali eto, usvojeno. Kompromis 18. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 66. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 67. Za? protiv, suzdržani usvaja se. Kompromis 19 za, protiv, suzdržani usvaja se. Amandman 72 za, protiv, suzdržani provjera. Provjerit ćemo broj 72. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 73 za, protiv, suzdržani, odbija se 74 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo 74, otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 75 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 76 i 7 se ne razmatraju. 79. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 20. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 82. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 84. Ovdje imamo e, stari amandman 84. To je na samom dnu vašeg glasačkog popisa. U redu glasujemo onda o amandmanu 84. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 85. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 86. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Navodi. Amandman 1. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 2. Za? Protiv? Suzdržani? provjera. Amandman 2. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se velikom većinom glasova. Amandman 3 za. Protiv suzdržani usvaja se. Amandman 4 za. Protiv suzdržani usvaja se. Amandman 5 za. Protiv suzdržani usvaja se. Amandman 6 za. Protiv za. Protiv suzdržani Provjerit ćemo amandman broj 6. Otvaram glasovanje, amandman šesti. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 7. za. Protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman osmi za. Još jednom, amandman broj osam. Tko je za? Protiv, suzdržani, Provjerit ćemo amandman osmi. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman broj devet. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 10. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 12. Za protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 14. za, protiv, suzdržani, provjera. Amandman 14. otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 15. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 16. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 17. za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo na 17. Otvaram glasovanje. Mislim da će biti usvojeno. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 18. za. Protiv. Suzdržani. Provjerit ćemo amandman 18. Otvaram glasovanje. Vi ste za e, Jasno je da se prihvaća 18. Ne moramo glasovati dodatno. Amandman 19. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Amandman 20. Za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Sada glasujemo o mišljenju drugih odbora. Prvi je INTA. Uvodna izjava A. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. Uvodna izjava B. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Uvodna izjava J. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. L. Za, protiv, suzdržani, odbija se. Uvodna izjava M. Za, protiv, suzdržani, provjera. Uvodna izjava M. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Izjednačeni broj glasova. Članak prvi za, protiv, suzdržani, odbija se. Članak 3 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. Treći, otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbija se. Članak četvrti za, protiv, suzdržani usvaja se. Članak sedmi za, protiv, suzdržani usvaja se. Članak osmi, glasovanje u dijelovima u tri dijela. Prvi dio koji je za, protiv, suzdržani usvaja se. Drugi dio, drugi dio se ne razmatra. Treći dio za, protiv, suzdržani odbija se. Drugi, e, treći dio provjerit ćemo elektroničkim putem. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Gospodine Venta, dobro što smo provjerili, bilo je jako blizak broj glasova. Članak 10. za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo, otvaram glasovanje. Ne, jasno je da se usvaja ne moramo provjeriti, veliko većinom glasova se usvaja. Članak 11. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Članak 13. za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. Broj 13, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Članak 17. za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. Članak 17. otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Članak 21. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Članak 23. za, to je glasovanje u dijelovima u tri dijela. Prvi dio članka 23. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo drugi dio broje 23. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Treći dio za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo treći dio članka 23. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Sada imamo odbor za pošljavanje. Uvodna izjava A, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Uvodna izjava C, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Uvodna izjava D, za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo uvodnu izjavu D. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Članak treći za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo članak broj treći, broj tri, e, e, provjerit ćemo jesu li svi glasovali. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. E, članak peti za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Članak sedmi za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo članak 7. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Ja nisam glasovala, evo sad zatvaram glasovanje, odbija se. Članak 8. za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo članak 8. Otvaram glasovanje to je jasno da je odbijeno. Članak 11. za protiv suzdržani provjerit ćemo članak 11. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbija se. Članak 15. za protiv suzdržani usvaja se. Članak 19. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Članak 20. za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo članak 20. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Članak 23. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 25. za, protiv, suzdržani, Mislim da je usvojeno, ali provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se 26 za, protiv, suzdržani. Usvaja se 29 za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Sada glasujemo o cjelokupnom izvješću sa amandmanima. Otvaram glasovanje, poimenično glasovanje. Zatvaram glasovanje. Većinom glasova i sa nekoliko suzdržanih glasova usvojeno je izvješće. Čestitam izvjestitelju. To je bilo prvo glasovanje za kolegicu Anu. Hvala i čestitam.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

E pa Okay, colleagues. U redu, kolege i kolegice, napokon da smo jednom e, završili ranije, imamo dovoljno vremena. Želite li nastaviti s pauzom? Želite li pričekati da dođu kolege? Dobro, započet ćemo E, u 10.30 imamo sljedeću točku na dnevnom redu, imamo neke govornike. Nadam se e, da ova rasprava neće predugo trajati. Ipak ćemo imati e, pauzu do 10 sati, čekamo predstavnika komisije. Vraćamo se u 10 sati.

Okay, Dobro, kolege, možemo započeti s radom. Točka 11. Dakle, tu se radi o mišljenju za o reviziji financijskih e, pravila na proračun Unije. Dakle, mišljenje je za odbor za proračune. Ja sam e, kao izvjestiteljica zadužena za mišljenje a uz srednjoročnu reviziju višegodišnjeg financijskog okvira, Europska komisija odlučila je promijeniti temeljna financijska pravila. Dakle, ideja je da iskoristimo mogućnost, pojednostavimo određena pravila prema kojima Europska unija dodjeljuje sredstva našim vanjskim grupama. U veljači smo imali sastanak ovdje gdje smo saslušali Europsku komisiju i također smo imali razmjenu gledišta sa korisnicima europskih e, bespovratnih sredstava i neke od organizacija su mi proslijedili iznijeli komentare koje smo uzeli u obzir u ovim amandmanima koje sam uložila. Europska komisija pokušava smanjiti opterećenje na ljude koji provode europske projekte. Jedna oblast koju uveliko podržam je smanjenje broja revizija koje su tražene, kako bi komisija mogla reći ukoliko je napravljena revizija nad određenom organizacijom na nacionalnoj razini koja je prihvatljiva razina, onda nije potrebno napraviti novu reviziju. To je to jedan način da se stvari pojednostave. Također se pojednostavljuju postupci za besplatna sredstva pa i promjene koje e, uključuju i volontiranje i doprinos naravi što je jako dobro došlo. Dakle, imat ćemo novi sustav analize temeljen na rezultatima, što znači da će bespovratna sredstva ovisiti o određenim rezultatima i njihovo ostvarenju. Još jedna reforma koja je uvedena je smanjenje računovodstvenih troškova. Dakle, što se tiče većine ovih pitanja, predlažem da podržimo komisiju, jer bismo trebali pojednostaviti pravila. Ako imate neke amandmane, odnosno neki amandmani imaju za cilj da se zadovolje neke od mojih briga i da se vidi kako to može biti sukladno s pravilima. Dakle, promjene koje ja imam, prva se tiče dakle e, pričuve za fleksibilnost 10% fondo, sredstava se zadrži do, na početku godine i namijenjeno je nepredviđenim situacijama. Dakle, to nam je potrebno. Potrebno nam je Jasno, ali imam jedan amandman prema kojem ako se ta sredstva ne utroše, onda ta sredstva treba vratiti onim instrumentima iz kojih dolaze. Dakle, fleksibilnost je fleksibilna do određene mjere. Na primjer, ako dolazi iz proračuna DCI, onda se treba vratiti taj isti budžet prije nego što se dodijeli negdje drugdje i to je postupak u kojem bi trebao biti nadzor parlamenta uključen. u sustavu isplate temeljenom na rezultatima. Neke organizacije kažu da pristaju na taj sustav, ali moraju znati unaprijed koja su pravila o tim rezultatima na kojima, o kojima će sve ovisiti. Mislim da je to sve pravedno. Mislim da komisija neće iznositi sve financijske financijska pravila, imat ćemo jedan sljedeći dokument o financijskim smjernicama, ali ipak je potrebna određena jasnoća, dakle, a treba im reći što se očekuje od njih. I tu moramo imati neku fleksibilnost, jer kao što znate u svijetu eko eh, i i DV-a stvari mogu krenuti po krivom, ići na krivo, tako da to ovisi mnogo čemu, tako da moramo imati određenu fleksibilnost. Druga prilika koja se pojavljuje na ovoj reviziji jeste da vidimo kako funkcioniraju uzajamni fondovi. Kao što znate, parlament se složio da su uzajamni fondovi nužni, ali trebamo povećati i hoćemo povećati parlamentarni nadzor nad uzemnim fondovima. Tako imamo amandmane koji rade dvije, koji imaju dva cilja. Dakle, prvi je da se stvori uloga promatrača na upravnim odborima, u odborima uzemnih fondova, a druga u slučaju nužde komisija treba moći pokrenuti uzemni fond brzo, ali ukoliko to nije u situaciji nužde, onda moramo imati drugi način postupanja. Jer smo vidjeli Eh, odjednom eh, da raste broj ovih eh, uzemnih fondova, ali nad tim moramo imati ipak određeni nadzor i kontrol parlamenta. Dakle, želimo uskladiti Naš odbor nije jedini uključen u ovo, tu je i odbor za vanjski poslova dakle AFET, koji, na koji utječe, utječe funkcioniranje fondova za susjedstvo. Dakle, evo, željela bih čuti komentare kolega. Ne znam da li kolege imaju sada komentare. Netko od klubova. Gospodine Rubik, izvolite. Najpša hvala Linda, mislim da je ovo jako važna stvar, osobito u razvojnoj politici jer financijska pravila utemeljena na rezultatima su jako važna. Na to našem odboru se uvijek borimo za više politika. Dakle, ako vidimo neka područja, neke oblasti u kojim funkcioniraju, mislim, ono što radimo funkcionira i ljudima je koriste toga, onda se tu treba dodatno djelovati. U suprotnom to nema smisla, jer aktivnosti u kojima ne uspjevamo ostvariti rezultate, gdje ima korupcije, gdje se ne može razvijati. I vidimo da novci koje trošimo idu u, na krivu stranu, osobito što se tiče razvojne politike. Tu nemamo vrhunski obučene administrativce, dakle tu treba raditi na izgradnji kapaciteta i raditi s bespovratnim sredstvima. Ako radimo se bespovratnim sredstvima, onda treba većati odgovornost, što nije jednostavno za ljude na terenu. Dakle, to pojednostavljenje je nešto što želimo, ali to je dugotrajno iskustvo. Znate, bilo kakav čin pojednostavljivanja nije dobro imati previše podastavljivanja. Dakle, eto, mi trebamo učiniti sve što je našoj moći da to napravimo. Hvala. Da li još netko želi se javiti za riječ? Ne. Dobro, onda predamo riječ komisiji. Devko, Eko i odbor za proračun. Da li Digi želi prvi uzeti riječ? Dobro, izvolite. Ne, vaše ime. Olga Valbruk, e, ravnatelj Digi Bard, bio sam tu na prošlom sastanku. Vi ste iz e, uprave, uprave za proračune. Kako se zovete? Olivije Volbruk. Najprije vam želim zahvatiti na kakvoći izvješća i vašem pristupu i podršci koju pružate komisiji. Cilj pojednostavljivanja i fleksibilnosti, kao što ste s pravom rekli, nužni su za učinkovitu razvojnu politiku i suradnju. Želim proći kroz amandmane i reći da možemo pristati na većinu njih, no želim komentirati tri komada. Dakle, priču za fleksibilnost. Želim objasniti da ono što smo imali na umu nije bilo, dakle samo vas želim uvjeriti da nismo htjeli preusmjeriti novce s, jednih, s izvora kojima su izvorno namijenjeni. Mi smo samo htjeli imati pričuvu kako ne bismo dovodili u pitanje sredstva koja su izdvojila dugoročno države članice. Dakle, hoćemo samo bolje organizirati te fondove, a ne prenamijeniti sredstva iz jednog instrumenta u drugi. Naravno, mi namjeravamo i obavještavati parlamentu o upotrebi te pričuve Drugi amandman koji želim komentirati jest amandman o uzemnim fondovima. Sporazum iz 2017. dakle sporazum postupak mirenja parlament, vijeće i komisija su dogovorili da ovi uzajemni fondovi i instrument za Tursku trebaju biti konstantni sa načelom jedinstva proračuna i s ciljem postojećeg pravnog temelja i s ciljem, kao što ste pravom rekli, treba uspostaviti pravu ravnotežu između fleksibilnosti i odgovornosti. Znate da smo preuzeli obvezu po toj izjavi da regularno obavještavamo regulatorna tijela, da predstavimo radni dokument i nacrt e, proračuna te mjere za valjno sudjelovanje parlamenta. Naš povjerenik e, od tad je uputio dopis parlamentu te predložio provedbu ovoga i zahtijevao imenovanje od strane parlamenta predstavnika na, u odbor e, uzemnih fondova. Samo želim dakle naglasiti da idemo u istom smjeru, potpunosti priznajemo pravo i obvezu komisije da drži u toku uh, parlament uh, onome što se dešava u uzajemnim fondovima. Vi imate pravo biti informirani kontinuirano i zato u okviru ove financijske uredbe predlažemo da vas se konzultira prije uspostave ovih uzajemnih uh, fondova, da budete u odboru kao promatrač, tako da budete upoznati sa svim e, provedbenim e, koracima, te da povećamo pospak e, informiranja, tako da ćete dobivati mjesečno izvješće, a isto tako zadržavamo i godišnje izvješće koje bi bilo znatno detaljnije i bilo bi riječ o dodanoj vrijednosti europskih uzemnih fondova. Dakle, samo želim naglasiti da predlažemo sveobuhvatan odgovor na brige koje izrazio parlament. Ono što pak komisija ne može podržati jeste što vi predlažete, a što se tiče delegiranih akata za e, uzemne fondove koji se ne tiču e, hitnih situacija. Dakle, znamo da postoji razlika između hitnih e, akata i akata koji nisu hitni ali tu je horizontalna priroda ovih e, akata što nije sukladno sa boljim zakonodavstvom i korištenjem delegiranih akata. Tako da bi to mogao biti problem. No što se tiče ostalih stvari, želim naglasiti da smo da idemo potpunosti u smjeru želja parlamenta. Zatim što se tiče ovog pitanja 7%, želim uvjeriti parlament da se ovo već na taj način provodi od strane komisije. Kao što znate, pod, e, u okviru pagode 2 imamo odredbu koja upravo nosi isti gornji prag. No, vi predlažete da se doda ta odredba to je članak u kojem se govori o brojnim raznolikim situacijama, bilo da se radi o suradnji sa e, UN-om, e, sa ugroženim fragilnim državama, zatim e, financijskim instrumentima od Europske investicijske banke, do studi, tu su pokrivene i studije sa stručnjacima visoke razine i međunarodnim organizacijama. Dakle, tu se radi o jako raznovrsnim situacijama koje je teško obuhvatiti u jedan jedinstveni prag. I želim privući vašu pozornost vašu pozornost, to bi imalo paradoksalan e, učinak povećanja troškova naše suradnje sa međunarodnim partnerima, a najčešće to je ispod praga 7%. Dakle, tu bi se pojavila težnja da se traži maksimalan iznos uvijek. I mislim da bi to uvijek bilo bolje obuhvaćeno u okviru odluke komisije, naravno uz stalnu e, konzultaciju i izvješćivanje parlamenta. Dakle, toliko od mene za sada i želim vam zahvaliti na vašoj inicijativi. Hvala, imamo DigiDevko. Gospodin Sempel? a ne, Paul de i ja sam Paul de jer gospodin Semple nije tu. A pa imamo sva kriva imena danas, dakle. Mi smo u potpunosti koordinirali svoj rad e, sa Digibudge tako da smo mm, uputno sukladni i sve što je rekao predsjednik DG Budget, e, mi slažemo s time, evo samo možda jedan dodatni komentar, e, a koji se tiče komentara o financiranju na temelju rezultata. Naravno, u okruženju koje se tiče, u situaciji kao što je razvoj, imat ćemo odredbe u obrast propisima koji se tiču nekih situacija koje se ne mogu ispuniti. Dakle, uzimaju se situacije koje ne mogu biti provedene zbog određenih okolnosti, a druga stvar, naravno, pitanje delegiranih akata za uzemne fondove. Dakle, povrh ovoga što je kolega rekao, mi se doista pitamo kako to može funkcionirati u praksi, ako se pravi razlika između djelovanja nuždi i djelovanja nakon nužde. za jedno potreban delegirani akt, a za druge ne. Dakle, taj uzemni fond e, je jedan jako uspješan i ako pređe u fazu nakon djelovanja u nuždi, kako ćemo onda uh, anulirati jedan uzemni fond i stvoriti drugi, dakle tu su neki konkretni problemi povezani uz ove delegirane akte. Hvala. Hvala. Sad imamo, ne znam da li je pravo ime, Pirot. Da, tu ste. Izvolite. Najviše hvala predsjednice. Kad se govori o općoj upravi Eko, mi se možemo potpuno složiti s komentarima kolega iz opće uprave za proračun i za međunarodnu suradnju i razvoj. Dopustite samo da Insistiram na ovome što ste već i vi rekli, a i kolege o potrebi da e, u jako složenim e, mjestima gdje se djeluje dakle u humanitarnom e, okviru, dakle da rezultati koji su utemeljeni sredstva koja su utemeljena na rezultatima, da tu imamo fleksibilnost i da se omogući kolegama da ostvare ciljeve na najbolji mogući način. Hvala predsjednice. Hvala. Što se tiče uzemnih fondova, mislim da možete vidjeti što parlament hoće napraviti. Dakle, imamo velostat tendencija, ta moda da se stvaraju zemni fondovi. Dakle, ne sjećam se da, da nas se konzultiralo pri uspostavi tih e, fondova i ne vidim nigdje u pravnim tekstovima e, kako se ta konzultacija odvija, niti da se išta jamči parlamentu. Nas obavještava da su oni formirani, ali zasigurno ne postoji nikakav valjan mehanizam za kontrolu, ne samo kontrolu, već za sudjelovanje u postupku. Dakle, uzima se novac iz, iz proračuna i stavlja se u e, neke fondove gdje se malo može fleksibilnije njima, s njima postupati, a to izaziva našu zabrinutost, jer e, pravo da vam kažem, svaki put e, kad imamo neki, neku međunarodnu krizu ili neki događaj, stvara se uzemni fond. Pa dokud to ide tako? Da komisija razmišlja o postupcima fondova, koliko se tu može sredstava namijeniti, dakle koja je percepcija toga, kako ćemo stati u kraj tom stvaranju uzemnih fondova, jer e, kad želimo ići na međunarodne konferencije trebamo moći nešto reći o tome i za to je parlament zabrinut i vjerujte da ćete to susresti ne samo u ovom odboru, već i odboru za proračune i ta pitanja o uzemnim fondovima i delegiranim aktima. Dakle, to je način da smo sigurni kako će biti fondovi uspostavljeni. Ako oni neće biti kratkoročni fondovi, jer neki nisu, onda mora imati pravni, valjan pravni temelj i e, biti dakle predstavljen e, proračunskim tijelima dakle Marija, koleg, kolegice žele nešto reći, dakle najprije Marija pa ćemo onda vama predati riječ. Izvolite Marija. Možda stavite, možda stavite slušalac pa da mogu govoriti njemački. Hvala doista želim osvrnuti na ovo što je Linda rekla. Potpuno se slažem. Naime, mi smo zabrinuti. Stvaramo jedan uzajemni fond za drugim i onda gubimo kontrolu nad stvarima. Ne vidimo jasno što se tu događa. A onda ćemo imati sredstva koja će nam nedostajati za suradnju u okviru dugoročnih e, projekata za boru protiv e, neuhranjenosti, siromaštva. Dakle, jesmo zabrinuti, iskreno govoreći, ali sada predajem riječ kolegici koja je bolje upoznata s ovim dosijem od mene. Heidi Hautala, izvolite. Da, sjećam se kad smo raspravljali o potrebi za neku fleksibilnost, za financijsku uredbu i razgovarao sam s potpredsjednicom Georgijevom kada smo bili tamo na svjetskom humanitarnom samitu. Možda ću reći sada naglas ono što mi je rekla. Rekla je, molim vas, pobrinite se da cijeli parlament sudjeluje u ovim prijedlozima koji dolaze od komisije o financijskoj uredbi, jer ukoliko tome ne bude tako, onda ćemo imati manje fleksibilnosti i manje fleksibilna pravila za one koji ih provode i koji ih koriste i bojim se da smo upravo, činim se da smo upravo tu, da svi moramo zajedno raditi kako bi to bilo smisleno i da postoji sustav nadzora, ali da ne bude isuše birokratski. Jedna od zabrinjavajućih stvari koja dolazi od odbora za e, proračunski nadzor jeste da oni žele e, kontrolirati kontrolu. Dakle, tu je taj neki koncept e, nakrsne kontrole, dakle komisija hoće provjeravati e, i tako dalje. Dakle, mi se moramo postarati da samo zato što odbor za proračunski nadzor želi kontrolirati kontrole da stvari previše ne, ne promjene. Imam jedno pitanje o IDF-u e i njegovim sredstvima o geografskom opsegu, dakle koji gdje se to primjenjuje, da li to može biti primijenjeno i izvan e, zemalja AKP-a, možda to DigiDevko može reći, dobro, to je nešto što mi je došapnuto, ali to su, to su neke stvari za koje smo zabrinuti, otkud dolaze novci, kamo idu i fleksibilnost i kakva je fleksibilnost, da li je to fleksibilnost pravih razloga, dakle evo, to je nekoliko pitanja za kolege i većina njih za DigiBudget. Hvala na ovom pitanju koje je doista važno. Izuzetno je važno razmotriti učinkovitu upotrebu, odnosno stvarnu upotrebu sredstava strane komisije. Imamo samo četiri. Jedan je e, komada, drugi je Obeko, treći je za Libiju, a četiri je u stvaranju i to je za Kolumbiju. Nismo, mislim, zloupotrijebili te instrumente i djelovali smo tamo gdje je to bilo potrebno, gdje se to od nas očekivalo. Želim reći da je istina da je došlo do stvaranja nekih fondova, ali ne toliko. Također, u uzajamnim fondovima poštujemo pravo proračunskih tijela, a naročito načelo zemljopisne raspodjele sredstava. Kako se to može provjeriti? Pa imate izvješća i onda imate razrišnice i tu možete postaviti bilo kakva pitanja komisiji u kontekstu razrišnica, tako da imate potpuni nadzor i komisija snosi punu odgovornost u upravljanju uzajamnim fondovima, imamo također e, nadzor OLAF-a, računovodstva i sva jamstva su prisutna od samog uspostavljanja uzajamnog fonda. Drugo pitanje, gdje stoji u tekstu da vas se izvješćava e, u članku 227 Dakle, komisija donosi odluke o uzajamnim fondovima nakon obavještavanja parlamenta i komisije. Dakle, to je o našem obavještavanju. Ako ja e, vas izvijestim da ću učiniti nešto sutra, nije nužno da tražim vašu dozvolu, nego samo dajem to vama do znanja. Pa vidjeli ste pismo povjerenika je naravno naša je namjera uključiti vas i u kontekstu ove izjave moram reći da vas konzultiramo prije, a onda postavljamo naše predstavnike u odbore. Mislim da je to od ključne važnosti. I na kraju nema rupa u jamstvima u ovom sustavu. To treba naglasiti kada prebacujemo sredstva iz jednog instrumenta uzajamne fondove, onda se čuvaju sva prava i oblasti parlamenta, imate nakon toga izvješćivanje, a bit ćete prisutni u odboru kako biste nadgledali provedbu. Dakle, mislim da je ovo doista pravedan sustav koji jača ovlasti proračunskih tijela i to će vam e, omogućiti da pomno pratite ono što se događa s uzajamnim fondovima i nadam se da ćete steći pozitivnije mišljenje o tome. Imamo važne krize, Libija i tako dalje, ne možemo izostati iz njih. A uzajamni fondovi nam u tome pomažu. I želim, e, pohvaliti kolege na njihovom zalaganju jer je doista važno ne udvostručivati kontrole i također trebamo zadržati ovaj savez koji predstavlja i doista korisno sredstvo za smanjenje administrativnog opterećenja. U vezi sa EDF-om razvojnim fondom možemo prikazati u izvješću kako smo raspodijelili sredstva na zemljopisna područja i na aktivnosti. Dakle, mislim da tu nema nikakvih manjkova. Da, u odboru za proračun imat ćemo istu raspravu. Imamo i krizne situacije u Srednjoafričkom fondu, imamo Kolumbijski fond, ali imamo i fond za Afriku koji se bavi više provedbom politike nego kriznim situacijama. Dakle, imamo pomak ka eh, isplaćivanju više sredstava iz različitih razloga, ali o tome ćemo kasnije šire raspravljati u parlamentu, a zamoljeni smo i da pošaljemo promatrače na odbor za uzajemne fondove. O tome ćemo morati razgovarati na našem odboru. Hvala komisiji, hvala kolege. Rok za podnošenje amandmana je utorak 28. u podne. Hvala vam lijepa. Dakle, zbog posebne svečanosti u vječnici za proslavu 60. obljetnice ugovora iz Rima. Odgođit ćemo točku 12. tako da prelazimo na točku 13. a to je mišljenje o objavljivanju informacija o porezu na dobit određenih poduzeća i područnica. Mislim da imamo goste govornika o tome, evo samo vas molim za malo strpljenja. Imamo dva gostogovornika, molim eh, ih da se nama ovdje pridruže za, na podiju. Okay, so um, this is, we're going to have an exchange of views on legislative... Imamo razmjenu gledišta o mišljenju za odbor Econ za gospodarska pitanja i za odbor JURI o objavljenju informacija o porezu na dobit određenih poduzeća i područnica. Zašto je to važno? Zato jer je to dio drugog paketa za borbu protiv izbjegavanja poreza i to je dio nastojanja Komisije o provedbi inicijative BEPS. Dakle, suzbijamo izbjegavanje i utaju poreza zatvaranjem rupa u zakonu koje omogućuju poduzećima da izbjegavaju plaćanje poreza i to je također pitanje u rasprave. Sadašnji prijedlog komisije zahtjeva od multinacionalnih korporacija informacije o porezima koje plaćaju, dakle izvješćivanje i u prijedlogu se predlaže da poduzeća sa prometom više od 750 milijuna eura koje imaju sjedište u Europskoj uniji ili drugdje morat će biti transparentnije u prijavljivanju svojeg poreza na dobit, no nema sličnih obveza po mala i srednja poduzeća. Mi ćemo izbili zapratiti rad na ovom predmetu u okviru e, rasprave o zaključcima iz Adisa imamo izvješće iz 2015. o izbjegavanju i poreza u zemljama u razvoju, zašto je izvjestiteljica bila Eli Schlein. Imam tu neke brojke, dakle, u porezu poduzeća iznosi otprilike 20%, dakle nekih 4 e, milijarde dolara godišnje. Dakle, to je e, jaz između očekivanog i plaćenog poreza. Imamo tu izvjestiteljice Elišajn, imamo stručnjake iz Oxfama, iz da. E, prvo ćemo čuti Roša Done iz Oxfama. Hvala. I hvala što ste pozvali Oxfam da vam se obrati po jednom pitanju koje naša organizacija prati niz godina. Dakle, kao jedna organizacija koja okuplja više od 90 zemalja u borbi protiv siromaštva i za jednakost. Već smo prije više godina prepoznali važnost pravičnog poreznog sustava za postizanje ovih ciljeva, naročito u smislu transparentnosti i pravednog oporezivanja. Prošlog siječnja Oxfam je objavio jedno izvješće u kojem stoji da samo osam osoba ima istu imovinu kao i 3,6 milijarde ljudi, dakle pola čovječanstva. I to potkopava napredak ostvaren u borbi protiv siromaštva u posljednjih 25 godina. Kao što ste spomenuli, dakle tu brojku od stotinu milijardi dolara koje se svake godine gubi u zemljama u razvoju zbog izbjegavanja i utaje poreza na dobit i zapravo zemlje u razvoju se moraju osloniti više na takav priljev od e, OECD zemalja, dakle 16% e, naspram 8% prema e, MMF-u. Dakle, zemlje u razvoju moraju raspolagati većom količinom informacija o vladama i poduzećima i zbog toga imamo upravo izvješća po zemljama, no kao što možda znate, bogate zemlje su zadržale tajnost nad informacijama i isključile su građane iz šire rasprave o odgovornosti u poreznom smislu kada su odlučili usvojiti izvješćivanje po zemljama u skopu procesa OECD-a i te se informacije prosjeđuju samo poreznim upravama. Nama to nije problem. Smatramo da porezne uprave doista rade fantastičan posao no e, smatramo da su one tu za provedbu e, zakona, ne za izmjenu istih i zbog toga imamo e, raspravu. Dakle, izvješćivanje po zemljama treba provjeriti da li podjela po zemljopisnim područjima te dobiti odgovara svakom teritoriju i svakom poduzeću i što to znači. Zemlje u razvoju možda imaju e, brojne korporacije koje djeluju u njihovim zemljama, ali dobivaju malo priljeva od poreza u usporedbi sa e, čitavim njihovim prometom i djelatnostima. Tako da je teško prepoznati je li te korporacije plaćaju porez sukladno zakonu i teško je i investitorima znati u što uložiti zato jer nemaju informacije po zemljama. Kako možemo iskoristiti te podatke, možda se pitate, zato jer, e, kao što znate, mi nismo porezna uprava. Dakle, zahvaljujući Europskoj uniji već znamo kako iskoristiti te informacije, zato jer imamo podatke o bankovnom sektoru. Prošle godine Oxfam je zajedno sa drugim nevladinim organizacijama iz Francuske izdao izvješće u kojem se analizira kako francuske banke prijavljuju svoju dobit diljem svijeta i to su nalazi evo na ekranu i vidimo da postoji razlika između djelatnosti po područjima, broju zaposlenika, prijavljenoj dobiti i prijavljenom porezu. Evo ovo je samo prikaz i mislim da je ovo jasan prikaz onoga o čemu govorimo. Ovo su podaci za francuske banke. Vidimo da francuske banke zarađuju 43 tisuće eura dobiti po zaposleniku u Francuskoj. Govorimo o francuskim bankama a ovaj najveći stupac odnosi se na Irsku. Postoji broj, e, čitav niz razloga e, zbog, e, za ovu razliku, dakle možda imaju više dobiti po zaposleniku, ali to se može objasniti strukturnim razlozima. Evo, idućeg tjedna Oxfam će objaviti novo izvješće u kojem se ovaj put analizira 20 najvećih banaka u Europi i mogu vam već reći da su te razlike još uvijek vrlo prisutne i rado ću to izvješće podijeliti sa čitavim odborom jer ćete moći vidjeti kako i vaše banke u vašim zemljama rade i to ćete e, onda moći iskoristiti i u svom radu. No, vratimo se prijedlogu Europske komisije. E, OECD i G20 e, je zadržao tajnost na informacijama e, i zbog toga naše organizacije se nadaju da će Europska unija biti naprednija i ambicioznija i da će predvoditi svojim primjerom, tako da imamo vrlo velika očekivanja. No, nažalost, Europska komisija u svojem prijedlogu obvezuje samo međunarodne korporacije da izvješćuju svojim djelatnostima unutar Europske unije. Dakle, to nije izvješćivanje po zemljama, nego za čitavu Europsku uniju. To možda se čini zanimljivim, ali mi smatramo da to nije učinkovito niti za Europsku uniju, niti za zemlje u razvoju. Naravno, zemlje u razvoju još uvijek nisu upoznate sa situacijom. Ono što želim još spomenuti jest gdje su agregatni podaci po zemljama. Dakle, i tu vidimo što ulazi i što izlazi iz Europske unije. I tu imamo e, zanimljive podatke o razlici između Francuske, Luksemburga, Španjolske ili Irske, ali to ne ukazuje na ono što se točno događa izvan Europske unije. Tako da bi se moglo osmisliti nove programe samo kako bi se e, izbjeglo izmicanje dobiti samo u Europskoj uniji. I još jedna zanimljivost, ono što je Europska komisija učinila svojim prijedlogom. Dakle, to je spojila sa popisom e, poreznih oaza. Prijedlog je objavljen u travnju 2016. godine, tjedan dana prije panamskih dokumenata i tada prijedlog nije spominjao porezne oaze, ali nakon skandala s panamskim dokumentima moralo se iznaći neko rješenje i e, proširilo se područje djelovanja, ali na ograničene teorije. Dakle, ne znam to točno što je, zato jer još nemamo crni, crnu listu. Možda će crna lista biti prazna. Prošlog mjeseca na Ekofinu Malteško predsjedništvo Europske unije je javno reklo na konferenciji za medije da želi imati praznu crnu listu. Dakle, to alternativno rješenje onda neće donijeti nikakve rezultate najvjerojatnije. Evo, to je sadašnje stanje. Mi smatramo da jedino pravo rješenje za izvješćivanje po zemljama jest razlučivanje za svaku zemlju u kojoj je prisutna velika korporacija. Europska unija je već nametnula ambiciozna pravila izvan Europske unije kada je riječ o zakonu o pravu tržišnog natjecanja ili o, politikama zaštite okoliša. Zašto ne bi isto vrijedilo i za poreznu odgovornost poduzeća? Zbog toga tražimo od parlamenta da osvoji e, tekst koji će biti u skladu sa njegovom razvojnom politikom i koji će donijeti rezultate i e, europskim državljanima i e, za zemlju u razvoju. Hvala. Jasper Demer iz Eurodata. Hvala vam i hvala na ovom e, ljubaznom e, pozivu da e, govorim o izvješćima po zemljama ispred odbora za razvoj. Ja sam Mm, referenca zagovaranje u europskoj mreži za razvoj koja se bavi, koji se bavi i poreznim pitanjima. Izvješćivanje po zemljama je nešto što Eurodad i druge organizacije civilnog društva, a i Europski parlament e, se zalažu već odavno, tako da kad smo u travnju 2016. čuli da je Europska komisija izdala E, prijedlog o e, restrukturiranju izvješća po zemljama bili smo doista zadovoljni nakon što je izdala direktivu o kapitalnim zahtjevima za poduzeća dvije godine prije toga, no razočarali smo se vrlo brzo kada smo čuli da se prijedlog komisije odnosi samo na zemlje članice Europske unije i imamo još to pitanje crne liste poreznih oaza što treba još riješiti. I Zato imamo doista velike rupe u tekstu direktive, no ja ću se usredotočiti na neke elemente koji još uvijek nedostaju iz prijedloga Europske komisije. Počet ću od praga za izvješćivanje. Dakle, kao što znate, prema direktivi komisije Multinacionalne korporacije sa prometom od 750 milijuna eura imat će obvezu javno, objavljivati svoje informacije i izvješća po zemljama. Prema procjenama OECD-a taj prag znači da 85 do 90% multinacionalnih poduzeća u svijetu neće imati obvezu izvješćivanja. U Europskoj uniji to znači doista značajan broj multinacionalnih korporacija koje će biti isključenje iz izvješća po zemljama. No, te brojke predstavljaju naročito velik problem za zemlje u razvoju koje imaju manja multinacionalna poduzeća koja su ispod tog praga od 750 milijuna eura, a osim toga one stječu doista veliki dio svojih prihoda od poreznog priljeva, od poreza na dobit. Što znači da i manja multinacionalna poduzeća mogu imati značajan utjecaj na proračune zemalja u razvoju. Recimo u Sierra Leone u 2013. godine E, rudarsko poduzeće Sierra Tal i London Mining prijavili su otprilike 3 i 10, odnosno 10% nacionalnog e, BDP-a gospodarstva Sierra Leone, a oba ta poduzeća su ispod praga od 750 milijuna dolara prometa, što znači da ne moraju e, objavljivati svoja izvješća i zbog toga Sierra Leone nema podatke o njima. Mi se zalažemo za jedan prag koji bi se temeljio na definiciji velikog poduzeća iz direktive o računovodstvu Europske unije koja se temelji između ostalog na e, pragu od 40 milijuna eura prometa. I kao što znate, to je i prag koji je usvojio Europski parlament kada je glasovao o uključivanju izvješća po zemljama u direktivi o pravima dioničara koja je usvojena 2015. godine. Još jedan element koji nedostaje u prijedlogu komisije jest sljedeći. Dakle, tu se ispuštaju ključni elementi o izvješćivanju iz zahtjeva za objavljivanje. Recimo, u prijedlogu komisije Multinacionalna poduzeća ne mora izvješćivati o prodaji i nabavi u svakoj zemlji, o vrijednosti imovine poduzeća u svakoj zemlji, niti o popisu podružnica svake multinacionalne korporacije u svakoj zemlji i također tu imamo još niz elemenata koji su inače izvorno bili sadržani u konačnom tekstu parlamenta e, odnosno izvješća o direktivi i o pravima dioničarima. Dakle, ako bismo uzeli, e, ako se izuzmu dakle imovina i podružnice, to znači da je teže procijeniti e, koliko je određeno poduzeće dužno poreza određenoj zemlji i to znači da javnost ima samo ograničen uvid u to. Mislim da bi se više elemenata trebalo staviti na raspolaganje javnosti kako bismo sekli uvid u to gdje je težište djelatnosti određenog poduzeća i to bi nam omogućilo također i bolju procjenu poreza koje poduzeće duguje svakoj zemlji. Dakle, to je u skladu s načelom da multinacionalne korporacije moraju plaćati poreze tamo gdje obavljaju djelatnost i tamo gdje koriste javne usluge. Također, još jedan element koji nedostaje iz prijedloga komisije jesu um, informacije koje prema prijedlogu kompanije moraju objavljivati samo na vlastitoj web stranici. Dakle, kada bismo htjeli nešto više saznati o tome, onda bismo morali posjetiti e, web stranice svakog poduzeća pojedinačno kako biste pristupili tim podacima i kao što možete zamisliti, to je doista zahtjevna zadaća što bi ograničilo mogućnosti cijelog društva i javnosti da analizirate informacije. Osim toga, komisija ne određuje format u kojem se trebaju objaviti te informacije, što znači da bi onda ti podaci bili manje usporedivi. Razumniji pristup bio bi zahtijevati da se informacije objave u jednom jedinstvenom obrazcu i to u javnom registru, što bi povećalo mogućnosti civilnog društva da analiziraju te informacije. Dakle, na kraju pravo stvarno izvješćivanje po zemljama treba obuhvatiti sve zemlje, treba predvidjeti niži prag za izvješćivanje, više elemenata i ta se izvješća trebaju objaviti u pristupačnom javnom registru koji će sadržavati zajedničke jedinstvene obrazce. To je svakako nužno kako bismo se osigurali da ovo zakonodavstvo postiže rezultate i poboljša transparentnost te spriječi izbjegavanje poreza. ako se prijedlog ne izmijeni u tom smislu, onda postoji opasnost da će i Europska unija, ali naročito zemlje u razvoju, ostati bez odgovarajućih informacija. Evo, hvala što ste mi pružili priliku da vam e, pružim e, ovdje gledište i civilno društvo i rado ću odgovoriti na vaša pitanja. Hvala što ste nam dali ovaj uvid u vaše mišljenje. Sada dajem riječ Eli Schlein. Imate izvješće, odnosno mišljenje Eli Schlein u vašim dosjeima Eli, dajem ti riječ, izvoli. Hvala, Linda. Zahvaljujem našim govornicima iz Eurodada i Oxfama. Prezentacije su bile vrlo korisne. Skandal kopanskih dokumenta dokumenata pokazuje kako izbjegavanje i neplaćanje poreza predstavljaju globalni problem eh, koji traži globalna rješenja. Trebamo imati i globalnu reakciju i samo neki, neke mogućnosti, neki pokušaj da se to riješi nisu uspjeli. Već smo u ovom odboru mnogo puta govorili o važnosti ovog pitanja i rješavanja pitanja, uzimajući u obzir to da zemlje u razvoju plaćaju najveću cijenu za to i da su ono potrebno pogođene izbjegavanjem plaćanja poreza na dobit. E, Mani prihod od poreza znači da se vlada bori za plaćanje najosnovnijih usluga na temelju un kako bi se financirala e, ciljevi razvoja. Zemlje u razvoju moraju povećati prihod od poreza za 20% od e, državnog prihoda moraju osigurati e, točno oporezivanje. Na međunarodnoj razini su predložene neke razine, sada to predlaže komisija. To su važni koraci, ali to je beskorisno za zemlje u razvoju. Pogotovo ovaj e, prijedlog, kao što je rečeno u prezentaciji, za eh, javno prikazivanje podataka po eh, zemljama ne omogućava nam da maknemo veo netransparentnosti koje multinacionalne kompanije koriste za izbjegavanje plaćanja poreza u najsiromašnijim zemljama. Time se isključuju većine multinacionalnih kompanija i eh, ne smatra se obaveznim izvješćivanje po državama, nego samo u Europskoj uniji, dok agregirani podaci pokazuju da je ovaj prijedlog e, neprihvatljiv ne može biti svrsishodan i ne bismo dobili nikakve informacije specifične za druge države. Samo e, potpuno izvješćivanje po zemljama za cijeli svijet e, zaustavilo bi to da multinacionalne kompanije iskorištavaju tajnu, poslovnu tajnu u ostatku svijeta. To je već rečeno u izvješću 2015. godine. Na temelju trenutnog prijedloga trebali bi se objaviti podaci za Afriku, Ameriku ili Aziju. Um, osim što ovaj prijedlog se bori protiv izbjegavanja plaćanja poreza on pokazuje da Europska unija mora biti u skladu sa svojim prijedlozima. Ne radi se samo Europskoj uniji, nego države u razvoju svake godine zbog izbjegavanja plaćanja poreza gube velike prihode i to je loše i za naše politika. Sad je rizik da jednom rukom uzimamo, a drugom dajemo. Ovaj prijedlog u odboru Ekon ide u tom pravcu i pokušava riješiti velike rupe u zakonu, u propisima predloženim od Europske komisije i traži se da se agregirani podaci također jasno prikažu za sve zemlje gdje multinacionalne kompanije djeluju i treba također uzeti u obzir veličinu e, tvrtke i razinu od 40 milijuna koja je bolja od predložene za kompanije koje su uključene izvješćivanjem. Samo pravedno porezivanje e, moći će nam omogućiti da se borimo protiv nejednakosti u svijetu i Europi. Mi smo također dodali neke elemente kako bismo osigurali da se objavi što više informacija, to na zajedničkom obrazcu i u obliku koji će biti prihvatljiv i pristupačan. Pozivam sve klubove da surađuju na postizanju što ambicioznih rezultata. Hvala. Zahvaljujem, sada E, dajem riječ izvjestiteljima u sjeni. Gospodin bih je prvi, izvolite. Hvala. Kao prvo zahvaljujem e, od srca na ovim prezentacijama, pogotovo što se tiče Oxfamove prezentacije. Transparentnost u oporezivanju je važan temelj. Mi se moramo pobrinuti za to da porezni obveznici E, jasno e, imaju predođbu o tome e, gdje završava porez koji se plaća državi. To je i također problem koji Europska komisija treba riješiti. Nadležnosti se tiču samo 28 država članica. A što se tiče područja izvan Europske unije, tu postoji problem kompetencije, nadležnosti. Problem je kako postići veću transparentnost izvan Europske unije. Kad se Europska unija, e, kad Europska unija stavlja na raspolaganje određena sredstva, mi bismo trebali e, htjeti postići transparentnost i to što više. E, ona bi trebala postati uvjet za dobivanje sredstava. Osim toga imamo i specifično izvješćivanje po državama koje bi se trebalo ticati upravo onih zemalja gdje se stvara vrijednost. Zahvaljujem eh, i na drugoj prezentaciji u kojoj je jasno vidljivo koje su područja gdje imamo jaki protekcionizam, a to je područje gdje imamo mnogo multinacionalnih kompanija koje stvaraju velike vrijednosti. Što se tiče malih i srednjih poduzeća i malih obrtnika, transparentnost može predstavljati dodatno opterećenje. Trebali bismo možda govoriti o e, poreznim olakšicama, to su važni elementi moramo postići to da pogotovo mala i srednja poduzeća koje vode obitelji u zemljama u razvoju dođu u dodir sa drugim tvrtkama e, u obiteljskom vlasništvu u Europi kako bi mogli shvatiti kako potaknuti vlastito poduzetništvo. Velike tvrtke su e, se povećale s vremenom 80% poreza Europske unije plaćaju mala i srednja poduzeća e, i to je na teret radnika, dok velike grupacije plaćaju samo 4%. Dakle, postoji nerazmjere između velikih i malih tvrtki, to trebamo korigirati i bit će to važna zadaća kojoj ćemo se trebati posvetiti. Izvješćivanje po državama mora se poboljšati. Hvala. Hvala, Hvala, predsjednice. Na prvu ruku ne vidim zašto bismo primjenjivali bilo kakve pragove. Poduzeće nije nužno vrlo, kada je malo i nije nužno kriminalno kada prelazi prag od 750 eh, milijuna. Dakle, ne slažem se s tim determinizmom eh, koji ovisi o prometu. Svaka dobit treba biti, na svaku dobit treba plaćati porez i svi trebaju imati ista pravila. I to me navodi da vam iznesem još jednu dodatnu primjetbu. Ako budemo primjenjivali pragove, onda će uvijek biti načina da se izbjegnu pravila, da se izbjegne transparentnost. Dovoljno je prebaciti dobit eh, posredstvom poduzeća koja idu ispod zacrtanih pragova. Zatim, činim se da je ovaj pristup eh, donekle paternalistički. Mi smo ti koji namećemo, mi određujemo zakon. Dobro, ali to je nešto što se tiče i parlamenta i uprava država na koje se to odnosi, kojima se kradu njihovi resursi. Tim prije što uz stupanje na snagu gospodarskog partnerstva, odnosno sporazuma o gospodarskom partnerstvu, postoji porezna osnovica koja će nestati. Dakle, to je to su sredstva koja su veliko plaćala, e, punila proračune zemalja u razvoju i sad nema zamjene za to. Dakle, imeći to na umu, moramo biti istovremeno transparentni u redu, a kao drugo moramo se postarati da upravljanje naših partnerskih zemalja bude tako da načini izbjegavanja, da izbjegavanje bude nemoguće i to putem poboljšanja upravljanja koje je od ključnog značaja. Nužno je i za zemlje koje primaju pomoć, proračunsku pomoć. Na taj način ćemo dobiti više informacija i mi i revizorski sud će dobiti više informacija o dobrobiti koju može polučiti ta politika. I konačno imam jedno pitanje za dva, dvoje predstavnika civilnog društva. Kakva je situacija, na primjer, sa zakonom Dot frank Da li ona, on ublažava negativan učinak e, nedostatka transparentnosti? Da li države koje imaju univerzalno pravilo oporezivanja, poput Sjedinjenih američkih država, da li oni bolje upravljaju takvim problemima, da li bolje lakše sprječavaju curenja sredstava. Evo za kraj možemo uzeti za primjer Grčku za koju se uvijek kaže da treba oporezivati bogate Grke koji žive u inozemstvu, no kada ste građanin Sjednjih država, a živite u Namibiji, Južnoj Africi, Belgiji ili Njemačkoj, vi plaćate porez i trebate plaćati porez e, američkim poreznim tijelima. Dakle, mislim da u nekim situacijama možete komentirati to. Mislim da bi to moglo biti rješenje u određenim situacijama. Dakle, transparentnost je jako dobra stvar, no imali smo neke primjere transparentnosti, dobrovoljne transparentnosti na razni global kompakta koji su pokrenuli jedini narod i namjera je jako dobra i neka poduzeća svakako nemaju što za skrivati koji su djelovali u tome, no cilj je bio dakle da i ostali pokažu čiste račune Eto, to su moje dva komentara, jedno pitanje. Hvala. Lola Sančec, izvolite. Hvala. Kao što se već dogodilo sa Skabaksom, Fiatom, mm, Nizozemskom Luksemburgom, onda smo imali slučajeve u Belgiji. Evo, povjerenica Vestkagen rekla je da fiskalni ugovor e, u nekim slučajevima je bio e, nepravedno pomaganje u odnosu na pravila Europske unije o tržnom natjecanju. Izbjegavanje e, plaćanja poreza trebalo bi biti nešto protiv čega će se prioritetno boriti Europska unija. Ali ako ne budemo poticali tržišno natjecanje Europskoj uniji, nećemo uspjeti u tome. Komisija ne može istraživati sve nacionalne kompanije koje imaju sjedište Europskoj uniji ili izvan nje. Skandali su e, privukli pažnju na to da trebamo e, eliminirati poslovne tajne ovih kompanija. Što se tiče Apple-a, povijest je pokazala to da E, ne moramo samo kazneno goniti zbog nelojalnih praksi ove kompanije, nego moramo i zajamčiti kroz zakonodavne mjere e, kontrolu, javnu kontrolu multinacionalnih kompanija. I dalje imamo mjere štednje i liberalizaciju, ali ne možemo definirati etičkim činjenicu da je teret svega toga na e, poreznim obveznicima dok e, multinacionalne kompanije ne doprinose proporcionalno strukturama ovih država. Došlo je do smanjenja od 28% od 2006. do 2014. što se tiče e, poreza na dobit. 2,5% BDP-a dok e, što se tiče PDV-a, poreza na dohodak i socijalna davanja su se povećala. Htjela bih govoriti i o e, prijedlogu e, praga iznad kojeg bi se trebali objavljati podaci koji su pređeni u direktivi. Važno je da taj prag bude ispod 750 milijuna koliko je predložila komisija. E, na temelju izračuna OECD-a ovaj prag bi isključio 90% multinacionalnih kompanija iz obveze izvješćivanja. E, ovaj prag bi mogao biti prilično problematičan. Mi kao odbor e, za zemlje u razvoju moramo uzeti u obzir to da male multinacionalne kompanije možda imaju promet ispod 750 milijuna eura. Oni su glavni ulagači u državnom razvoju. 750 milijuna eura je bruto dohodak Liberije i Burundija. prag od 40 milijuna za velike tvrtke je spomenut u članku trećem direktive. Mi to nismo izmislili. Dakle, ne želimo jednostavno da se provede e, kozmetička promjena, nego smo primijetili da su se neki lobi aktivirali tijekom rasprave. Došlo je i do otpora nekih država članica htjela bih se zahvaliti aktivistima koji su ukazali na mnoge činjenice. Dakle, zahtjev za transparentnošću ne dovodi u pitanje konkurentnost e, tvrtke. Osim toga, administrativni troškovi su minimalni. Osim toga, može se zajamčiti objavljivanje jasnih informacija koje će biti svima razumljive. Osim toga postavi čitav niz krivih uvjerenja e, koje treba razjasniti. Dakle, izvješćivanje po državama koje će biti javno omogućilo bi nam da shvatimo kako je oporezivanje za ove multinacionalne kompanije. I samo ako budemo znali kako se izbjegava plaćanje poreza, moći ćemo donositi propise na efikasan način kako bismo kao Europski parlament dali doprinos suzbijanju ovog fenomena. Osim toga, želim reći da naši građani imaju vrlo jasnu i negativnu percepciju ove situacije. Ako želimo izbjeći povećanje euroskepticizma, moramo se pokrenuti u tom smjeru. Hvala predsjednice. Ja bih htjela reći da je Eli odradila dobar posao. Mi smo zadovoljni njezinim nacrtom izvješća. E, ona poziva na neagregirane podatke koji bi se trebali objaviti za sve države, treće države gdje multinacionalne kompanije djeluju. Nakon toga traži manji prag, e, smanjenje na 40 milijuna eura. Nakon toga ona traži da se poveća broj informacija e, kao imovina i promet. Mi podržavamo njezinu liniju i e, ako bude potrebno pokušat ćemo dati doprinos da postignemo što bolju kvalitetu ovog teksta. Dakle, mislim da je ipak do sada učinila jako dobar posao. Mi smo počeli od direktiva o pravima dioničara koja je usvojena strane parlamenta prošloga tjedna. I već tada je bila sadržana ova izmjena o izvješćivanju po državama i prihvaćena je u odboru Juri nakon toga na plenarnoj sjednici sa vrlo e, malim brojem e, glasova više, tako da mislim da smo ovdje u parlamentu do sada odradili odličan posao. Hvala. Mm, nitko više ne želi se javiti za riječ. Ako nema drugih javljanja, reći ću nešto ja. Čuli smo e, nekoliko kritičnih primjedbi u vezi s predlogom komisije. E, kaže se da nema dovoljno ambicije. E, mi smo trebali naučiti od lekcija iz prošlosti, e, lekcija iz 30. godina, financijske institucije su trebale dobiti kontrolu, da tako nije bilo danas bi cijena koja bi se trebala platiti bila jako visoka. Danas vidimo da je prošlo već devet godina od velikog kraha i mislim da smo trebali shvatiti i kako primijeniti ove preporuke. Mnogo je pesimizma i treba svakako poboljšati situaciju sa oporezivanjem. Opća uprava FIZMA, gospodin Jean-Philippe Rabin, javio se za riječ, nakon toga opća uprava DEVKO, Marija Monteo Luke, dakle DG FIZMA, e, dobit će prvi riječ. Jesam li dobro e, izgovorila vaša imena? Izvolite, imati riječ. Maybe, maybe Because <laughs> you're, you're not a regular Niste često u našem odboru, pa nisam znala izgovoriti vaše ime. Hvala, predsjednice. Da, FIZMA je e, za financijsku stabilnost i tržišta kapitala i uniju tržišta kapitala. Mi smo odgovorni za to, dakle kratica možda nije baš vrlo transparentna. Da, mi se bavimo ovim prijedlogom i nadležni smo za njega. i to možda ukazuje na činjenicu zašto nije taksud, e, opća uprava taksud nadležna za ovaj dokument. Zato što se tu radi o pitanju transparentnosti, a ne o čisto fiskalnom instrumentu. I to je razlog možda zato to postoji ta dihotomija između onih koji se nadaju u ovaj instrument, da ulažu mnoge nade, a s druge strane opća uprava FIZMA je izradila ovaj prijedlog u ime komisije. U samom početku mi smo htjeli doći u susret onima koji su tražili veću transparentnost. To je važan aspekt suzbijanja e, utaje poreza ali to nije toliko ključno koliko i drugi elementi koje komisija provodi i koje Unija provodi. To se treba staviti u kontekst općeg djelovanja komisije protiv e, izbjegavanja plaćanja poreza i agresivnog planiranja plaćanja poreza e, kao prioritet za ovu komisiju. Što se tiče nedostatka ambicije sa strane komisije. Moram reći da je to nešto što bismo trebali ublažiti kao izjavu, jer komisija je prva jurisdikcija na svijetu koja je predložila taj prijedlog, Europska unija ga je donijela na temelju zakonodavnog procesa. Europska unija bi onda postala prva jurisdikcija na svijetu koja bi imala takvu vrstu transparentnosti. E, ni jedna druga država na svijetu ne bi imala takvo što. I zato trebamo sagledati što je učinjeno u, u području transparentnosti sa strane ove komisije. Prošle godine smo usvojili neke dokumente, prvo e, direktivu o administrativnoj suradnji koja e, provodi izvješćivanje po e, državama i to izvješćivanje postaje obvezno za multinacionalne kompanije. Podaci se moraju podastiti poreznim upravama i na taj način omogućavamo razmjenu informacija unutar Europske unije. Zbog potpisivanja multilateralnih konvencija sa strane država članica i sada ne znam točnu brojku, ali mislim da je tu više od 30 zemalja izvan Europske unije potpisalo taj dokument, uključujući Japan, Kinu i druge velike zemlje. Dakle, Razmjena informacija između poreznih uprava e, bi se mogla omogućiti i sa onim državama koje su izvan Europske unije e, na temelju te međunarodne konvencije. Tako da će, da bi mogle porezne e, vlasti dobiti sve podatke iz Europske unije i izvješćivanje po državama bi uključivale multinacionalne kompanije. Što želimo postići? Mi sada dajemo naš prijedlog koji je dodatan I tu postoji element proporcionalnosti koji moramo uzeti u obzir Imali smo procjeni učinka koja je bila opsežna. Uzeli smo u obzir opciju nižeg praga, eh, dizagregacije podataka i uzeli smo u obzir sve ono što smo danas spomenuli. Prijedlog komisije možda djeluje eh, neambiciozno ili bar ne onoliko koliko ste vi očekivali zbog proporcionalnosti. Kad kažemo, na primjer, da je prag previsok, moramo reći da ovaj prag koji obuhvaća tisuća multinacionalnih kompanija koje djeluju u Europi, barem tisuća, takav prag bi obuhvatio 10 do 15% multinacionalnih kompanija koje djeluju u Europskoj uniji, ali istovremeno pokrilo bi se 90% ukupnih aktivnosti multinacionalnih kompanija. Otišli smo još korak dalje u pokrivanju kompanija. Na primjer, smanjujući prag od 750 milijuna na manji prag. To bi nam omogućilo da obuhvatimo jedan dio ili većinu preostalog 10%, preostalih 10% um, i uključili bismo uh, samo desetak uh, drugih tvrtki. Što se tiče opširnosti informacija, moramo uzeti u obzir e, proporcionalnost i je li prijedlog komisije razuman. To je prvi put uspoređeno s onime što je učinjeno u vezi s prijedlogom izvješćivanja po državama koji je već na stolu. Komisija je predložila da se obuhvate i neeuropske europske multinacionalne kompanije. To su kompanije koje imaju sjedište izvan Europske unije, ali imaju neke aktivnosti u Europskoj uniji i zato smo mi predložili da one ipak budu uključene u ovu direktivu i da budu e, podvrgnute obvezi izvješćivanja po državama. Mogli bismo do tih kompanija zatražiti mnoge informacije, ali moramo uzeti u obzir koliko je razuman zahtjev Europske unije. Jer se ovdje ne radi samo o plaćenom porezu, E, tu su i mnoge kontekstualne informacije koje bi ovakvo izvješćivanje uključilo. Na primjer, informacije o broju zaposlenika, o aktivnostima, o profitu. Moramo imati određenu proporcionalnost u onome što Europska unija traži od ovakvih kompanija. Što se tiče kritika koje su upućene ovom prijedlogu, kaže se da ovaj prijedlog ne daje dovoljno informacija o tome što se događa u trećim zemljama. Komisija je odlučila predložiti da se ovim izvješćem daju relevantne informacije na temelju popisa zemalja koje nisu u skladu sa e, prikladnim upravljanjem, a ako postoje veze između nekih subjekata Europske unije i subjekata u trim zemljama, komisija će tražiti e, da se u potpunosti objave djelatnosti u tim državama. Zato komisija razmišlja o glavnim rizicima i dobar dio rizika Govornik je prekinut. Oprosti. Izvinjavam se, imamo poseban događaj u 11.30, tako da ljudi moraju ići, tako da moram završiti u 25. Tako da znam da ima puno pojedinosti, ali molim vas da, se malo požurite. Evo, ja sam tek vidjela koliko je sati. Jer imamo, dakle, u ceremoniji za 60. obljetnicu. Evo, samo ću završiti. Dakle, nedostatak ambicioznosti je problematičan. Naime, komisija predlaže izvješćivanje po zemljama i to je jako veliko ostvarenje, uspjeh. A što se tiče ostalih aspekata ovog prijedloga, ključna riječ je proporcionalnost koju smo analizirali na temelju procjene učinka. Ispričavam se, što sam vas morao požuriti, ali tek sam vidjela koliko sati. Evo imamo i Devko tu, a molim vas da budete jako brzi, ako imate nešto da dodati što kolega nije rekao, ako ne, onda možemo dati riječ ponovno izvjestiteljici. Hvala Bit Biću kratka. Samo želim reći da blisko surađujemo sa Digifizmom i podržavamo način na koji je predložen ovaj iznesen predlog, mislimo da postoji mogu bolji način da se navede za države s kojima surađujemo da dobrovoljno e, surađuju i da se djeluje na različitim razinama asistencije. Mi u DigiDevku pružamo tehničke sposobnosti e, pomoć e, i pomoć na razne uprave. Mogu vam dati dva, tri konkretna prijedloga podržavamo bilateralnu razinu posredstvom e, proračunske pomoći. Na regionalnoj razini pružamo pomoć e, tehničkoj administraciji, regionalnim tijelima, to je najbolji način e, pomoći jug-jug. Pružamo tehničku pomoć isto tako i usposobljamo regionalna tijela da to rade sa svojim tijelima. na globalnoj razini mislim da je važno spomenuti instrument TAGAT koji nije jako poznat. Komisija je radila na razvoju ovog instrumenta zajedno sa Međunarodnim monetarnim fondom. Mi želimo imati bolji pregled onoga što rade porezna tijela na nacionalnoj razini. I dobro, možda ćemo imati drugu prigodu kada ćemo sagledati pomoć e, zemljama u razvoju, to su teme kojima, koje su nam važne, ali s obzirom na vrijeme ponovno predajem riječ Eli Schlein. Eli, izvoli. Ponovno hvala Linda, bit ću kratka, želim zahvaliti svim kolegama na njihovim komentarima, želim zahvaliti na izlaganjima i komisiji. Mi se jako ne slažemo po nekim pitanjima, ali očito ćemo imati dalje priliku da raspravimo o tome i da blisko surađujemo s kolegama samo želim reći da iako smo mi prvi koji pokušavaju provesti takve mjere, to ne znači da to ne moramo napraviti na način koji neće, ne mora biti od pomoći da se rješava pitanje globalnih nejednakosti. I to je ono što nas brine prvenstveno. I odmjeno govoreći, mislim da ako imamo na umu e, političku dosljednost, to je od ključnog značaja, jer te države nikada neće raspolagati političkom snagom da uspostave jednake instrumente za borbu protiv izbjegavanja plaćanja poreza i utaju poreza od strane međunarodnih e, korporacija. Hvala, to je naša odgovornost, također. Da, e, radit ćemo, rad ćemo na ovome, i, ali diljem svijeta, evo, ako pravimo anketu, ispada da su jedini koji kradu javnost, a mislim bez, e, bez porezne osnovice i analize ovoga svega to nećemo moći napredovati. U svakom slučaju rokovi za amandmane su 24. ožujak, petak, 12 sati, mišljenje 25. četvrtog, hvala komisiji i kolegama. Sada odgađam sasnak do, odnosno zaključujem sasnak, nastavljamo u 3 sata i govorit ćemo o Brexitu. U tom kontekstu moram reći da Tristan Staps se vraća u jednim ovo je njegov zadnji sastanak, tako da mu želim eh, zahvaliti na eh, višegodišnjem eh, radu u ovom odboru. Hvala.